Hanno votato tutti? Jesu li glasali svi? I jesu li i sami brojači glasova uspjeli glasati? Jesu, dakle, e, glasanje je zatvoreno. U dvorani R1 1 moći ćete brojati glasove. Sada prekidamo sjednicu i e, moći ćete pratiti rezultate i kada će biti nastavak sjednice bilo zvoncem, bilo putem ekrana.